Witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za opóźnienie. ma do svima dobrodošlicu, ispričavam se na kašnjenju. Dakle, počet ćemo s radom i sve do 10 sati bavit ćemo se točkom 13. dnevnog reda. Dakle, imamo susret s predstavnicima e, FAO, no vraćamo se na to kroz koji trenutak, a sad za početak moram vam nešto reći. Dakle, ne znam da li ste svi upoznati s tim. No, dobili smo mail gospođe Hazenkamp koja se pita u kojoj mjeri odluke koordinatora koje su jučer donesene o dodjeljivanju izvješća o prijevozu životinja klub zastupnika ECR Dakle, ukratko, gospođa Hazenkamp e, u ime svog kluba zastupnika trebala je napraviti, odnosno izraditi to izvješće i ovdje izražava svoju zadršku. I njen mail dosta je žestok, dakle <laughs> ne mogu reći da se baš suzdržala u formulacijama koje je koristila. No, odluka koordinatora glede tog izvješća bila je sljedeća. Dakle, izvješće je dodijeljeno klubu ECR. 25 glasova protiv za protiv 17. 7 koordinatora od njih 8 glasovalo je. I u biti stvari se najčešće dobro odvijaju, razgovaramo i dogovaramo se, ne idemo uvijek nužno preko bodovnog sustava koji nam koristi tu kada je potrebno da nam pomogne. U svakom slučaju, evo, to je rezultat, odluka je donesena i dao sam vam, dakle, pregled bodova i glasanja, situacija je savršeno jasna i ja nisam imao nikakvog interesa da dodijelim ovome ili onome izvješće, to za mene, što se mene tiče, ništa ne mijenja. Dakle, htio sam da ostvarimo ravnotežu i kada bih mogao utjecati na ovaj ili onaj način, e, to bi možda bilo zanimljivo za mene, ali tome nije tako. Jednostavno, ja nisam utjecao ni na koji način na pitanje dodjeljivanja izvješća ovome ili onome. Određen broj zastupnika iznijeli su zahtjev. Ja sam razgovarao na konferenciji predsjednika po tom pitanju. Te je konferencija predsjednika odlučila da nam da to izvješće. To sam tražio, jer to je nešto što nas se izravno tiče, to je nešto što se tiče naše nadležnosti, naše izravne nadležnosti, odnosno ovog našeg odbora i nemamo vremena zagubiti da produžavamo postupak. I kao što znate, dakle, to izvješće mi smo dobili. uz sudjelovanje odbora za zašto okoliša i odbora za promet. Ja se tome nisam suprostavljao. Gospođa Hazenkamp. Rekla je da sam bio, da sam se usprotivio sudjelovanju tih e, odbora, to nije točno, ali dobro, nije važno. U svakom slučaju odluka je donesena, stvari su takve kakve jesu. Malo mi je teško zbog e, takvog stava, možda će gospođa Hasenka biti izvjesteljica u sjeni za taj dosije i na taj način bi mogla dati svoj doprinos. Mi znamo da je ona jako angažirana po tim pitanjima, izuzetno je kompetentna osoba jako je posvećena svom radu i bili bismo doista zadovoljni kada bi ona s nama mogla podijeliti svoje ogromno poznavanje ovih pitanja koja se tiču zaštite životinja. Ja bih dakle želio da ona sudjeluje na radu u ovom izvješću i da omogući da se poboljša kvaliteta teksta. Tako da se nadam da nije bilo nesporazuma, ukoliko došlo do nekih nesporazuma zbog mene, ja se ispričavam za to, ali moram reći da nemam dojam da sam počinio bilo kakvu grešku. I kao što rekoh, nisam imao nikakvog interesa da dodjeljujem ovom i u klubu zastupnika to izvješće. U svakom slučaju, taj mail je bio prepun emocija i sigurno je e, prva ruka tog <laughs> maila poslana. Ja sam htio dakle ovo razjasniti. Ukoliko koordinatori imaju budu imali reakciju, mi ćemo vam to dostaviti. U svakom slučaju nadam se da nećemo ići dalje. Što se mene tiče, stvar je zaključena. Ispričavam se što sam vam morao eh, oduzeti vremena za ovaj eh, uvod, no činilo mi se korisnim pitanjem. A sada, dragi kolege, postoje neki trenuci u životu koje ne želimo da se dogode. Jedan od naših jako uvaženih kolega, s kojim smo imali odličnu suradnju, gospodin Jean-Paul Denano, odlučio je kraj mjeseca umoriti se, povući se. Ne znam zašto, moram priznati, jer Jean Paul jako dobro izgledaš, u odličnoj si formi. I jako si dobro, kvalitetno radio na svim izvješćima kojima si se bavio, ali u svakom slučaju moramo poštovati tvoju odluku. Bili ste zastupnik 2008. 9. Vratili ste se 2014. Imali ste jako dugu karijeru. uvijek u bliskoj vezi sa regijom Limuzena. I tamo ste proveli velik dio svog života na različitim e, mjestima, dužnostima. Karijeru ste započeli još 1977. Bili ste gradnačelnik, načelnik, zamjenik načelnika, član, potpredsjednik, predsjednik e, odbora regije Limuzena. To je regija koju doista puno volite i kojoj ste dugo služili. Bili ste najprije samisni član odbora za poljoprivredu, prije nego što postali punopravni član ovdje u parlamentu, bili ste, e, isto tako ste član odbora za proračun i sjećam se jako dobro vašeg zadnjeg izvješća o strategiji za promičpu e, poljoprivrede, a uvijek ste bili nevjerojatno smiren čovjek i jako ste simpatičan i drag čovjek. No, jednu stvar vam moramo zamjeriti ipak, gospodine Denano. Znam da imate jednu veliku strast u životu. Naime, vi ste glazbenik, e, gitarist i harmonikaš. I poznati ste u Francuskoj po tome. S obzirom da ste zasvirali harmoniku na izbornoj i predizbornoj kampanji François Hollande 2011, pardon, 12. Ja bih volio da nam jednog dana nešto odsvirate. Možda biste nam se mogli vratiti jednog dana s harmonikom. Mi bismo vas e, s velikim zadovoljstvom e, ovdje dočekali. Znate, vidimo često zastupnike koji se vrate za e, krajem godine. Dakle, sljedeći put kada dođeš, podnesi gitaru ili harmoniku i mogli bismo održati jedan mali koncert. U svakom slučaju bilo nam veliko zadovoljstvo da te čujemo kako sviraš, jer strast, onaj koji ima strast u životu, to je doista divna stvar, osobito kada se o glazbi radi. To je nešto što doista uveliko cijenim. Jer <laughs> tim prije što sam ja bez ikakva dara za glazbu. Doista nemam nikakvog sluha. Možda iz tog razloga ne govorim strane jezike, jer eh, kad bi netko proveo toliko vremena kao ja učeći strane jezike, ljudi bi, ne bi naučili jedan, kao što to u moj slučaj, već pet. A ima ljudi koji eh, uče, koji sviraju instrumente bez da su ih ikada učili, studirali. Moram priznati da sam malo e, ljubomoran na ovaj dar koji imaš. U svakom slučaju doista ti puno zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji. Iskreno, puno ćeš nam nedostajati i želimo ti sve najbolje. Ukoliko neko od vas želi e, ukoliko se neko od vas želi javiti za riječ, nemojte okljevati, ovo je doista pravi trenutak za to. Eto, tako stvari idu u životu, dakle, ti sad odlaziš, poslije ćemo i mi otići, jedni za drugima, imat ćemo izbore, neki će otići zbog izbora, drugi će otići iz nekih trećih razloga. Uglavnom to je tako, svako se vraća u svoj grad, u svoju regiju, još jednom ti velika hvala. Eto, ukoliko se netko želi javiti za riječ, izvolite. Gospodine Andrijo, izvolite. Oui, hvala predsjedniče na ovim istinitim riječima punim e, topline i humanosti, ali to savršeno i opisuje Jean-Paul Denanoa, da se možemo samo složiti s tim što ste rekli. Ja kao koordinator i prijatelj želim se nakratko javiti za riječ, odnosno možda da promijenim redoslijed prijatelj, a onda tek koordinator i time samo želim reći koliko sam uživao u suradnji sa Jean-Paulom vi ste to dobro rekli, dakle mimo tih njegovih glazbenih e, sposobnosti koje mogu samo potvrditi, želim reći da je on jedan od tih velikih e, političara koje sam e, dosta kasno otkrio, moram to priznati, no za njega je definicija odanosti i humanizma i posvećenosti radu od ključnog značaja, a uz to sve bih dodao i poštovanje koje je dio tih njegovih osnovnih karakteristika i što se tiče našeg sektora, on je doista strastveno se bavi svim pitanjima poljoprivrede, a isto tako i regionalnim razvojem i znamo koliko je to važno za njega no to je čitav njegov životni put. U svakom slučaju, želim iskreno reći, evo, pinje demokracije, angažiranosti, građanstva, teme su kojima se bavio svih ovih godina i kao što ste vi to izvrsno napravili, ja želim zahvaliti Jean Paulu na tome što jest to što jest i na onome što je, na svemu onome što je ostvario ovim modem počast i izražavam svoju svoje iskreno uvažavanje i prijateljstvo i hvala vam još jednom predsjedniče što ste mi dopustili da kažem ovu par riječi u čas Jean Paul kojem doista zahvaljujem na cijeloj njegovoj karijeri i prijateljstvu. Hvala. Gospodine Des, izvolite. Hvala vam lijepa. Pridružio bi se riječima predsjednika Sekerskog i Erika. Ne bih želio duljiti, ali u ime mog kluba zahvalio bih od srca e, kolegi Dananou na suradnji u ovom odboru. Želim e, ti sve najbolje i nadam se da ćeš, kao što je rekao predsjednik, navratiti opet e, k nama i da ćemo se opet vidjeti. Želim ti u ime našeg kluba sve najbolje. Gospodin Danano, izvolite. Hvala predsjedniče. Naravno, doista sam dirnut svim ovim što se dešava danas na ovom, za mene zadnjem zasjedanju odbora za poljoprivredu. Želim vam doista svima zahvaliti na ovim za mene doista iznimnim trenucima. I predsjedniče, želim vam također reći koliko cijenim način na koji predsjedate ovim odborom, dakle i vaš autoritet i vašu dobronamjernost koji su jako važni za funkcioniranje našeg odbora i želim zahvaliti svim kolegama na poštovanju. Mislim da je to naj, najjača riječ koju možemo podrabiti. dakle poštovanje jednih i drugih. Svi mi ovdje poštujući jedni druge govorimo, iznosimo svoje stavove, svoje mišljenja, a onda nastojimo razgovarati i doći do najboljeg interesa poljoprivrede i Europske unije. I to je ono što čini snagu Europe i odbora za poljoprivredu, dakle to što smo u stanju doći do dogovora, a sve u interesu Europljana. Dakle, puno se emocija budi kod mene i želim vam doista zahvaliti na svemu što ste radili. Ne mogu vam obećati da ću se vratiti kod ovdje sa, s harmonikom, no pokušat ću ipak. Jer konačno ću se moći ponovno baviti glazbom, jer zadnjih četiri godine koje sam ovdje proveo, uveliko sam e, stavio po strani muziku. Dakle, da, predsjedniče, istina je da nisam e, školovani glazbenik e, i čudi me što, s obzirom da imam sluh za glazbu, e, čudi me što nisam bolje naučio engleski jezik, ali to je tako. U svakom slučaju želim vam zahvaliti jednima i drugima na ovim e, jako divljim trenucima koje ste mi darovali. Hvala vama. Dragi kolege, Sada ćemo preći na dnevni red i kao što znate održan je simpozij o onečišćenju tla u Rimu od 2. do petog. Organizirala ga je FAO. Pozvani smo bili, ali nismo mogli sudjelovati. Naime, imali smo to mini zasjedanje parlamenta. Možda je doduše netko i bio u Rimu, ali ja nisam s njim upoznat. U svakom slučaju pitao sam da li moguće da nam se predstave rezultati tog simpozija. S obzirom na zdravstveno stanje gospodina Vargasa, ne možemo ga danas saslušati i iz tog razloga zamjenjuje ga gospodin Rodrigo de la Puerta, ravnatelj e, ureda za vezu iz Brisela. Tu je također i gospođa Natalija Rodriguez Eugenio, načelnica svjetskog partnerstva za tlo. Znamo da se ovdje radi o problematici od ključnog značaja i mislim da je to tema o kojoj ćemo se, kojom ćemo se morati opet baviti jer tlo, voda su od ključnog značaja i ključni elementi okoliša, sve to ima jako veliki utjecaj na proizvodnju hrane. i upravljanje, odnosno gospodaranje tlom, jako je važna stvar. Tlo trpi brojne nepogode na svijetu. Tu je pitanje kakvo će tla koje se postavlja. No, neću previše duljiti. Želimo vam eh, oboma dobrodošlicu. Sada imate riječ, a onda ukoliko budete imali pitanja, moći ćemo vam ih eh, nakratko postaviti jer ćemo zasigurno imati i druge prilike da oba vodimo e, raspravu na ovu temu. Dakle, veseli nas e, vaš dolazak i cijenimo suradnju koju imamo sa FAO-om, osobito sa vašim uredom za vezu. I doista ćemo, radimo svi na, ostvarenju istih ciljeva. Izvolite. Uvaženi zastupnici, uvaženi predsjedniče, najljepša hvala. Veliko je zadovoljstvo obratiti vam se danas e, i govoriti, o zdravom tlu i prehrambenoj sigurnosti i održivom razvoju. Dopustite najprije da zahvalim ovaj, ovom odboru na kontinuiranoj podršci koju pruža e, pitanju zaštite tla. Sjećate se vjerojatno u rujnu 2015. godine ovaj odbor je odbor NV i odbor Deve održali su čitav niz sastanaka i rasprava na zaključenju međunarodnog dijaloga o tlu i na marginama svjetskog dana tla. Tu je bila izložba o tlu i značaju tla za život ljudi. Uvaženi zastupnici, tlo je temelj poljoprivrede i u njemu rastu sve biljke. I da, 95% hrane koju jedemo izravno ili neizravno proizvode naša tla. Zdravo tlo jako je važno kada se govori o prehrambenom lancu. Opskrbljuju nutrijente, vodu, kisik, koji su potrebni našim biljkama no kada se hrana uzgaja na zagađenom tlu, to može biti nanijeti štetu e, ljudskom razvoju. Većina naših e, našeg tla su u dosta lošem ili jako lošem e, stanju i situacija bi se mogla doista pogoršati ukoliko ne, ne poduzmemo jasne mjere, konkretne mjere na svim razinama od lokalne do međunarodne razine. Dakle, za onečišćenje tla je ključna prijetnja koja je zanemarivana godinama, jako dugo doista, jer to se najčešće ne može vidjeti golim okom. To je skrivena prijetnja. Na primjer, onečišćenje zraka, vode se vidi, osjeća, ali ne možemo na jednak način doživjeti onečišćenje tla. Tlo djeluje kao filter e, zaštita on, e, onečišćenju, ali oni imaju svoje ograničenje, dakle potencijali tla da se nosi sa onečišćenjem je doista ograničeno. Onečišćenje tla smanjuje kakvoću vode, zraka, a isto tako predstavlja i visok gospodarski trošak, dakle može smanjiti E, prinose i kvalitetu proizvoda a na taj način se utječe i na zdravlje ljudi i okoliš. Ljudska aktivnost je glavni uzrok onečišćenja tla. Industrijska ljudska aktivnost e, stvara brojno e, brojni otpad i prije i kemikalije odbacuje, proizvodi. Dakle, ovo je naš, jedan od naših ključnih prioriteta FAO-a i svjetskog partnerstva za tla. Mi smo posvećeni e, održivom gospodarenju tlom i donosimo, odnosno radimo na smanjenju onečišćenja tla. Globalni simpozij onečišćenja tla održani prije dva tjedna u Rimu. To je bio jako uspješan simpozij jer smo imali doista konkretan doprinos brojnih e, izlagača i tu su bili političari, predstavnici industrije, zemljeposjednici i brojni drugi dionici dilje, e, iz cijeloga svijeta su dolazili. Uvaženi zastupnici za onečišćenja tla je globalni izazov, prekogranični izazov. U globaliziranom svijetu moramo biti odgovorni za otisak koji predstavlja ljudska aktivnost ne samo u našoj, našim vlastnim zemljama, već i u susjednim zemljama ili općenito diljem svijeta u zemljama koje nam pružaju svoja dobra. širenje onečišćenja je na diljem svijeta nije u potpunosti poznato jer ne raspolažemo dovoljnim informacijama kako bismo ocijenili u svim zemljama i riješili problem onečišćenja tla. FAO posvećena je povećanju osviještenosti ove skrivene opasnosti i izgrađivanju sposobnosti zemalja kojima je potrebna pomoć te izradi sveobuhvatnih procjena zagađenja, odnosno onečišćenja tla. Kolegica Rodriguez će vam govoriti kako e, znanost, što znanost o tome misli, imamo znanstvene podatke, tako da sada treba djelovati. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da iskoristim priliku i zahvalim Europsku uniju u njenoj cijelini na stalnom doprinosu i podršci E, našem partnerstvu i radu na očuvanju zdravog tla. Nadamo se da će ova suradnja sa Europskom unijom e, napredovati u narednim godinama, a s ciljem da se borimo protiv onečišćenja tla i kako bismo e, se borili protiv ovih skrivenih opasnosti. I s tim u vezi doista iskreno vjerujem da će Europski parlament imati ključnu ulogu. Kolegica Natalija Rodriguez Eugenio koja je također iz španjolske mafije, iz tajništva FAO-a, predstavit će vam e, nalaze, zaključke simpozija i ključne, iznijeti ključne preporuke. Hvala vam. Thank you very much, Rodrigo, for the introduction and for... Hvala vam na e, uvodu i ovom inspirativnom govoru. Ja ću vam govoriti o nekim tehničkim aspektima e, zagađenja tla. I u principu daću vam e, zaključak, e, daću vam zapravo sažetak zaključaka do kojeg smo došli. Rodrigo je spomenuo da je zagađenje tla skrivena stvarnost. Zašto? Skrivena zato što se radi o kemijskom onečišćenju kojeg ne možemo vidjeti. Ovdje je riječ o prisunstvu štetnih tvari u tlu i to u, dosta visokoj koncentraciji. Naša tehnička skupina za mm, onečišćenje tla u okviru globalnog partnerstva je pripremila ovaj izvještaj iz 2015. o e, glavnim prijetnjama tlima. I zagađenje tla je jedna od najvažnijih prijetnji. U Europi i Euraziji E, to je, zagađenje tla je treća prijetnja ljudskom, e, pardon, zdravlju tla. A tko je odgovoran za to onečišćenje? Ljudi. E, upravo aktivnosti čovjeka su glavni izvor onečišćenja. Postoji golema, golema raznolikost opasnih tvari koje se otpuštaju u tlo. 1140 tisuća kemikalija se svakoga dana ispušta u tlo. I u principu nemamo pojma e, kako te tvari djeluju jedna na drugu ili jedna s drugom. Recimo samo u Europi imamo oko 340 tisuća mjesta koje lokacija koje su već kontaminirane i njih treba sanirati, a to podrazumijeva ogromne troškove no procjene govore da oko 2,8 milijuna lokacija bi moglo biti kontaminirano i to samo u Europi. Ne znamo ništa o tome koliko je onečišćenje tla e, rašireno, a to izazivaju uglavnom kemikalije iz poljoprivredne industrije. Kao što je Rodrigo i kao što je predsjednik odbora rekao, Zagađenje tla naravno ima um, golemi učinak na kvalitetu hrane i na uh, zdravlje nas ljudi, na uh, zdravlje cijelog svijeta te na proizvodnju hrane. Uh, predviđa se da će do 2050. broj stanovništva na zemlji narasti do 9 milijardi, a to će značiti da treba osigurati velike količine hrane globalno partnerstvo je pripremilo dobrovoljne smjernice za održivo upravljanje tlima um, prema kojima bi se proizvodnja hrane mogla povećati za 58%. A porast stanovništva će trebati uh, porast proizvodnje hrane od 60%. Tako da čak i ako budemo provodili ove smjernice u praksi, Mm, nećemo uspjeti e, doseći količinu hrane koja će biti potrebna. Zagađenje tla predstavlja prijetnju i e, održivim ciljevima razvoja. Ostvarenje 12 ciljeva je direktno povezano sa sprječavanjem i ublažavanjem e, zagađenja tla. globalni simpozijum o onečišćenju tla je bio doista uspješan. Okupili smo više od 500 znanstvenika, predstavnika industrije, vlade, te korisnika zemljišta tla. Eh, radili smo vrlo naporno eh, ta tri dana i došli do eh, sljedećih zaključaka i primjedbi. Jasno je da je zagađenje tla globalna prijetnja. Čuli smo prezentacije iz cijelog svijeta za vrijeme simpozija. I mm, taj problem postoji i postoji svugdje u svijetu. I to je ozbiljan problem, ali sada imamo mogućnost nešto učiniti. U prosincu je održana skupština UN-a za okoliš i potpisana je deklaracija o sprječavanju i ublažavanju te sanaciji zagađenja tla. Ključni zaključci simpozija su sljedeći. Znanstveno je dokazano da onečišćenje tla predstavlja prijetnju e, poljoprivredi, sigurnosti hrane te zdravlju ljudi. E, te da za rješavanje tog problema su potrebni e, zajednički napori, dakle svi u nas. Glavni uzroci zagađivača, zagađenja dolaze iz ljudskih aktivnosti, industrija, zbrinjavanje otpada, ali i poljoprivreda su glavni kripci. Moramo znači uložiti u e, održive prakse nad tlima. E, sprečavanje zagađenja tla bi trebalo biti e, prioritet i to u cijelom svijetu. Dakle, sprečavanje zagađenja tla je prioritet. A status zagađenja tla na globalnoj razini je još uvijek zapravo e, nepoznat. Važno je ulagati u nacionalne sustave za razvijenu informacija kako bismo mogli doći do tih podataka. E, želimo ulagati u e, pilot studije u brojnim dijelovima svijeta i to uglavnom u Africi i u Aziji jer tamo je taj problem najveći. tamo nema e, pravnih alata kako bi se riješio problem e, zagađenja i općenito nedostaju podaci u tome kakva je tamo situacija. E, preporuke za vrijeme, preporuke koje su proizašle iz simpozija su sljedeće. Važno je raditi na podizanju svijesti, dakle već kod djece i mladih ljudi do političara, do korisnika zemljišta, um, razvijati svijest o tome što je zagađenje tla i kako to sprječavati te kako sanirati zemljište kada je to potrebno. Uloga globalnog partnerstva je vrlo bitna. Mi već organiziramo kampanje za podizanje svijesti i to svake godine na temu zagađenja tla, a i ove godine ćemo naravno učiniti isto. Organizirat ćemo E, jednu kampanju za podizanje svijesti e, u prosincu ove godine, e, no nešto kasnije ću vam reći malo više o tome. Još jedna ideja koja je proizašla iz tog simpozija jest osnivanje dvije tehničke skupine koje bi podržale i pomagale u procesu donošenja odluka. Te bi skupine radile na pripremi smjernica Mm, kojima bi se pratilo stanje sa zagađenjem tla i davale preporuke kako to sanirati. Kao što sam već rekla, e, prevencija je prioritet, a ako želimo spriječiti zagađenje tla, onda moramo primjenjivati postojeće smjernice, dakle kodeks alimentarius, FGSSM, e, zatim kodeks e, postupanja o pesticidima, E, globalni plan o e, otpornosti na antibiotike. I na kraju želimo e, potaknuti izgradnju kapaciteta i edukaciju u svim područjima koja se odnose na zagađenje tla. Kao što sam vam, kao što sam vam već spomenula, Pokrenuli smo važne kampanje o podizanju svijesti, jednu ćemo organizirati u prosincu i ako e, nam se želite pridružiti, dobrodošli ste, možete dakle, možete nas pratiti kroz e, oznaku hashtag soil pollution i e, radimo na pripremi dodatnih preporuka a radimo i na pripremi tehničkih priručnika o regionalnom zagađenju tla te o sanaciji zagađenih tla, Hvala. No, e, pred nama je i jedno veliko ograničenje. Nedostaju nam financijski resursi e, za ulaganje u konkretne mjere. I ovdje želimo zahvaliti e, Europskoj uniji na podršci i e, nadamo se da ćete i dalje podržavati naš rad. E, zagađenje tla je prijetnja održivom razvoju, može se riješiti samo kroz konkretne mjere na terenu i moramo raditi svi zajedno ako želimo imati zdrava tla i sigurnu hranu. Sada napokon imamo znanstvene e, dokaze, imamo sve informacije i stvarno nema više isprike, moramo nešto poduzeti. Hvala vam svima na pozornosti. Ovo je doista jako važna tema. E, zastupnica Senra, Vajci Hojsling su zatražili riječ. Ja vas samo molim da ne govorite dulje od jedne minute, zato što nas kasnije čeka saslušenje zajedno sa e, odborom Envi. Zastupnica Sandra ima riječ. Izvolite. Hvala vam, gospodine e, predsjedniče. Hvala i gostima na predstavljanju ovog izvještaja. Mislim da je ovo vrlo važna tema. Ja dolazim iz Galicije i jedna od mojih e, glavnih aktivnosti, otkako sam zastupnica u ovom parlamentu, jest posjećivati ruralna područja koja su pogođena lošim e, upravljanjem i zapravo lošim zbrinjavanjem industrijskog otpada i otpada svake druge vrste. Naše regionalne vlasti koriste okoliš i to posebno napuštene rudnike kako bi se tamo sakrio sam otpad iz zemlje i to u stvarno vrlo loše e, postupke zbrinjavanja. Mislim da stvarno moramo djelovati u tom području zato što se trujemo i zapravo, da budem preciznija, truje se, e, truju se naša tla i truju se stanovnici koji žive u ruralnim područjima. Mislim da je stvarno vrlo važno ovim, ovo čime se vi bavite. I kao što je rekao i sam predsjednik, mislim da je ovo e, tema o kojoj bismo trebali više razgovarati u odboru za poljoprivredu. I ovo zasigurno nije, e, ovo se zasigurno ne događa samo u mojoj zemlji, već se događa i svugdje drugdje. Hvala vam. Da, u potpunosti se slažem s vama zastupnice. E, mislim da u našem odboru moramo malo više vremena posvetiti ovoj temi. Evo recimo što da mi e, izmijenimo u sadašnjoj e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i da se više orijentiramo na zaštitu tla. Hvala vam sada gospodin u nekim slučajevima Dakle, zanima me zapravo što mislite o novoj poljoprivrednoj područje zasipati gnojivom, možda se mogu koristiti i dronovi, te ta tehnologija. Što mislite o tome? Yes, thank A sada Jan Hvala vam. E, oprostite, nisam ja mogao sudjelovati na prezentaciju, prezentaciji, no e, ova je tema jako <laughs> zanimljiva i jako e, važna. Mislim da postoji veliki potencijal u našim tlima, recimo održiva poljoprivredna proizvodnja, bi zasigurno pomogla uh, u sanaciji tla i u um, um, dakle, osiguravanju vode, to čiste vode. Mislim da inovacije, tehnološke inovacije mogu pomoći zajedno sa ekološkim uh, inovacijama. Tu se stvarno slažem sa vama. U ovom trenutku vodimo uh, raspravu o um, uredbi o gnojivima i prijedlog je da se smanji količina kadmija u fosfatima u umjetnim gnojivima. Ja se zalažem za to da imamo stvarno stroge e, granice i zbog kvalitete tla i e, zato što u protivnom dakle, će krivac biti i industrija koja proizvodi gnojeva, ali i poljoprivrednik koji koristi ta gnojeva. I Sada je trenutak da donesemo stronge stroge propise o razini kadvija, kadmija u, e, u tim gnojivima. Hvala vam. E, stiže nam odbor, e, stižu nam zastupnici iz odbora Envi, stoga se moramo malo požuriti. Kao što vidite, dragi naši stručnjaci i našim zastupnicima je ova tema vrlo bitna. Hvala, sada zastupnik Kada sam se kandidirao za zastupnika u Europskom parlamentu, E, ne bih e, nikada govorio da moramo biti brzi ako ne počinjemo sastanke na vrijeme. Ovo je tema od goleme važnosti, možda se to tako ne čini s obzirom na broj ljudi koji ovdje sjedio na početku, e, činilo se da zapravo i nije tako bitno, ali je. Zato što ako ne učinimo stvari kako treba, svi ćemo biti otrovani i nakon toga svi mrtvi. Tako da stvarno je šteta što vas nije bilo više za vrijeme prezentacije. Ono što želim reći je zapravo vrlo slično onome što je rekao gospodin Agnju. E, postoje očite koristi koris od korištenja e, mulja iz e, otpadnih voda, iz kanalizacijskih mulja. Dakle, to se, ima tu puno toga što se može koristiti, ali opet s druge strane postoje e, i goleme zabrinutosti o tome što je sve prisutno u tom mulju na, prije nego što se on e, obradi, dakle, od teških metala, kadmija i tako dalje. Tako da to stvarno je veliki problem. A što se tiče e, popravljanja te situacije i sanacije tala, kako vidite ulogu poljoprivredno i šumarske e, industrije. Meni se čini da bismo trebali biti e, pametniji, morali bismo koristiti nekako ono Ponašamo se kao gliste i bojim se da idemo u tom smjeru. A, a e, stvar je zapravo još ozbiljnija zato što ovdje stvarno ne posvećujemo dovoljno vremena o ovako važnoj temi. Sve je ovo jedna velika farsa. Pa dobro koja se koriste i s obzirom na kretanje i ono što bi se moglo dogoditi do 2050. godine smatram